to nije tako, onda se ono, on usvaja. E, gospođa Uter Bruk je najavila da se od 1.1.2015. povlači e, s mjesta zastupnice Europskog parlamenta i njezino mjesto je od tog datuma slobodna i mislim da mogu u ime svih nas e, zahvaliti gospođi Uterbrok na dugogodišnjem radu u ovome parlamentu. Hvala. Zatim su mi nadlažne bugarske vlasti podnijele zahtjev za ukidanjem e,